otvaramo ovu sjednicu i dopustite mi da na samom početku poželim dobrodošlicu gospodinu Igoru Kormanu, predsjedniku parlamenta Republike Moldove, te njegovoj delegaciji. Naši gosti su zauzeli mjesta na službenoj tribini kako bi sudjelovali u ovoj raspravi o Moldavi i kako bi bili svjedoci povijesnog glasanja odobrenja sporazuma o pridruživanju e, između Europske unije i Republike Moldove. Izaslanstvo će se tijekom cijelog dana sastati sa različitim dionicima u našoj instituciji. U ime Europskog parlamenta želim vam a, ugodan boravak u Briselu. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda. Riječ je o zajedničkoj raspravi o Moldovi.